2018. u 11 sati za amandman u Enviju, glasovanje u Enviju 20. ožujka 2018. godine. Koordinatori su također odlučili otvoriti rok za podnošenje amandmana na prijedlog komisije za uredbu o općim propisima, stoga nemamo su izvjestitelja iz našeg odbora. Imamo rok za članove odbora koji mogu podnijeti amandmane u odboru NV. Isti postupak koji sam opisala i u slučaju prethodnog predmeta, a ovaj puta je nadležni odbor odbor regi. Dakle, rok za podnošenje amandmana je 6. ožujka u 11 sati. Glasovanje u NVU je 25. ili 26. travnja 2018. godine. Na današnjem sastanku imamo prevođenje na 21 jezik i kao i obično Snimka sastanka može se pregledati na aplikaciji e-meeting, a također se i prenosi putem interneta. A sada možemo preći na prvu točku na dnevnom redu, a to je prigovor sukladno članku 105. Ključni elementi ugovora o pohrani podataka koji se zaključuju kao dio sustava sljedivosti za duhanske proizvode. Gospodin Omar G. je izvjestitelj za ovaj predmet. Dakle, razmatranje prijedloga rezolucije. Prvi naravno ima riječ izvjestite gospodina Omarži. Izvolite. Madame la Gospođo predsjednice, zahvaljujem. Ova rasprava, ova je rasprava e, očekivana Radi se o ključnom pitanju u suzbijanju e, ovisnosti o duhanu, o suzbijanju ilegalne trgovine e, duhana i o praćenju koje je potrebno za tu borbu. Dobro je da se ta rasprava odvija u našem e, parlamentarnom odboru u prisutnosti Europske komisije u transparentnom okviru i e, okviru punom proturječnosti. U ovom odboru moramo voditi tu raspravu, a ne iza zatvorenih e, vrata gdje lobisti e, rade protiv naših mjera. Kao što je podcrtano, svi koji su uključeni u borbu protiv ovisnosti od e, duhana i njegovih negativnih posljedica e, su odlučni, međutim ta je borba puna zamki. Ona je pod utjecajem industrije duhana. E, direktiva koja je donesena u, e, pred nekoliko godina u skladu sa e, direktivama e, Međunarodne organizacije, zdravstvene organizacije je imala za cilj da se uvode javne politike koje će suzbijati ovisnost o duhanu u koliko god je to moguće E, direktiva e, protiv e, uporabe duhana nije provedena s obzirom na taj okvir. imamo nekoliko odredbi koji daju industriji duhana nekoliko odgovornosti u sustavu praćenja i u sustavu sljedivosti e, kretanja duhana u koje nalazimo u delegiranim aktima o kojima raspravljamo danas. E, članak 8 e, protokola Svjetske zdravstvene organizacije daje svim stranama obvezu da uvedu sustav praćenja i sustav sljedivosti E, za sve duhanske proizvode koji se proizvode i prodaju na e, teritoriju te države. E, treba i te proizvode pratiti kako bi nadležne vlasti u, u okviru svojeg sudjelovanja u sustavu praćenja i sljedivosti ne bi imali ne bi bili pod utjecajem industrije duhana. Oni trebaju biti s njom u vezi samo onoliko koliko je striktno potrebno. E, delegirani akt e, e, kao i provedbeni akt ne poštuju s moje strane mišljenja te odredbe. Sustav praćenja i sljedivosti Nitko ne može to sporiti. Ne kontrolira Europska komisija, niti države članice, a veze koje su uspostavljene s industrijom duhana prelaze ono što bi trebalo biti striktno potrebno. U ovom delegiranom aktu povjerava se duhanskoj industriji e, praćenje e, i nadležnost da ugovaraju E, ugovore za skladištenje podataka o proizvedenom cigaretama u njihovoj tvornici. E, e, ne možemo, a da nemamo sumnje u vezi sa takvom odredbom. Jer sam vuk treba paziti na ovce, metaforički rečeno. nismo budale E, strane e, konvencije već dugo e, znaju i spoznale su kakove strategije koristi duhanska industrija kako bi spriječila učinkovitost mjera protiv uporabe duhana <clears throat> Svi e, akti koje smo i delegirani i provedbeni akti e, pogoduju duhanskoj industriji. U, moramo popraviti sustav, e, moramo popraviti situaciju, međutim ne možemo reći da sve veze između javnih vlasti i duhanske industrije će biti prekinute sustavom praćenja i sljedivosti E, koji danas predlaže e, Europska komisija. I ne mogu shvatiti, e, kao ni europski građani neće moći shvatiti da imamo izbor između nekoliko sustava koje bi bili neovisni o duhanskoj industriji. Mi smo izabrali onaj koji je najmanje učinkovit i najpovoljniji za industriju duhana. Ja smatram da u, na području javnog zdravlja i kada se radi o suzbijanju ovisnosti o duhanu da je e, važnije za Europsku komisiju da e, misli e, o tome koliko ćemo dobiti na području zdravlja, a ne toliko na onome što ćemo zaraditi i što će biti e, profitabilno. Stoga sam evo uložio ovaj prigovor. Europska komisija nam kaže da e, nema više e, prostora za manevar i da moramo mjere prihvatiti kakove jesu. Dobro, što to znači za Europsku komisiju? Što e, znači za nju parlamentarna demokracija? Postavljam to pitanje. Mi po komisiji nemamo izbora, no da e, glasamo za ono što ona predlaže. Moramo reći da je sve u redu. Dakle, ne služimo ničemu. Međutim, ja vjerujem, vjerujem da je dužnost Europskog parlamenta, da je dužnost našeg odbora za okoliš, da zatražimo da komisija e, poradi na poboljšanjima e, ovih delegiranih akata koje nam je predložila. Jer oni su jako problematični i nedovoljni. E, komisija mora shvatiti da ovaj delegirani akt nije dobar i da nam ne može reći da nemamo izbora. To je isto, e, isti argument kao za glifozate, za e, GMO i tako dalje. Svi se varaju, nevladine organizacije se varaju, građani se varaju, e, svjetska zdravstvena organizacija je u krivu, znanstvenici su u krivu, svi osim Europske komisije. Molim vas kolege i kolegice, imajmo sutra hrabrosti E, i vjerujmo u naše ovlasti i glasajmo za ovaj prigovor koji sam ja uložio. On je, e, on radi samo u interesu javnog zdravlja. Hvala lijepa. Hvala gospodine Omarži. A sada bih e, dala riječ izvjestiteljima u Sijeni. Gospodin Florenc ima riječ. Ja, jungo kolege, da, e, mladi kolega, jako ste mi simpatični, ali imam dojam da imate e, veliki e, talent da is, zbrišete ono što je komisija napravila u prošlosti. Linda, Linda McEvan je jako puno radila protiv duhanskog lobija i kako onda smo stigli do onoga kamo smo stigli bili smo na to ponosni ne hvalim e, socijaldemokrate ali moram reći da su s Lindom napravili e, Linda napravili e, velik posao vi kasnite a ako ne vam se ne sviđa ova sljedivost onda je vaš klub e, morao mnogo prije intervenirati u trijalogu. Nisam vas tamo vidio. E, mi imamo poslovicu e, ako već gori peta svijeća, onda si promašio Božić. O ovim dokumentom nećete ništa postići, stvari se neće pomaknuti ni za milimetar. Trebali ste mnogo ranije ustati. E, mi se e, ovdje e, sporimo oko riječi nezavisan. Što je nezavisan? Ja, ja sam nezavisan u mnogim područjima, a na mnogim područjima nisam nezavisan. naš kolega iz komisije je nažalost otišao, ali ja ću e, se pobrinuti sa svime e, što mogu da ovaj prigovor ne uspije. E, nemam ništa osobno protiv vas. Potražite si neko drugo područje gdje ćete biti uspješniji. Hvala vam lijepa. Gospodin Parnjev. Predsjednice, dragi kolege i kolegice, ovo je tema koju dobro poznajemo ovdje u Enviju. E, e, to je rekao gospodin Florenc. E, Linda Makavan je vodila rasprave i imali, dobili smo direktivu nakon jedne titanske E, e, borbe u raspravama. E, imali smo radnu skupinu koja se također borila protiv ovisnosti o duhanu. Ova odbor je mnogo radio u toj borbi. Također Europska komisija je financirala rad koji je doveo do znadnog smanjenja ovisnosti. E, imamo ugovor koji e, imamo već godinama. U posljednjih nekoliko godina e, o nadležnosti duhanske industrije su sada znatno smanjene. Philip Morris i duhanska industrija su E, pretrpjeli e, posljedice tih mjera. Moram reći da ono što smo odlučili u okviru e, direktive iz 2014. to je neovisna sljedivost u državama članicama, to rade države članice. To će biti, stupiti na snagu u svibnju 2019. E, mm, e, e, duhanska industrija želi naravno zadržati monopol na sljedivosti, ali naša borba se sastoji u tome da taj monopol ne zamjeni drugi monopol. da imamo sljedivost e, koja će biti transparentna. E, e, delegirani akt se mora razviti tako kako bismo imali najveću moguću transparentnost jer znamo ako taj delegirani akt u skladu sa političkom borbom koju smo vodili 2014. koju smo vodili tada bili smo su zakonodavci, ne smijemo ukinuti ovu sljedivost. To je ključna borba za nas, to je prioritet za nas. Mi smo naravno ratificirali i protokol Svjetske zdravstvene organizacije 2016. E, neke mjere koje smo tada dogovorili će stupiti na snagu 2022. E, to e, mi ćemo imati specifičke identifikacije, označavanje koje će nam omogućiti potpunu sljedivost i to na nivou Europske unije. To je borba koju smo vodili i koju smo dobili. I zaključujem, moramo sve učiniti kako bismo e, bili stalno budni, kako bismo stalno pratili stvari, kako bi neovisnost ovog sustava sljedovesti bila e, neupitna. Mm, mm, mm, ja cijenim E, e, rad svih kolega, e, ali moram upozoriti na to koliku smo borbu vodili i koliko smo uspjeli poboljšati sustav sljedivosti. Nadam se da ćemo i dalje voditi takove borbe i da ćemo zapravo zadržati rezultate koje smo postigli. Hvala, sljedeća riječ gospođa Jaten Maki u gospođe Ris. Hvala. Frederike Ries je naša izvjestiteljica u sjeni za ovaj predmet, ali zamolila me je da u njezino ime uzmem riječ, budući da nije u mogućnosti sudjelovati na ovom sastanku. Ja htjela istaknuti sljedeće. Argumenti koje iznosi kolega Omaže su isti oni koji smo već čuli od članova FDD-a krajem studenoga prošle godine. Odbor NV je te argumente odbio velikom većinom, a u tome su sudjelovali i zastupnici kluba ALDE. Gospođa Ries također podsjeća na to da predloženi sustav praćenja i sljedivosti je potpun. Način na koji se proizvode cigarete će time biti pod pravim nadzorom. Imamo također i jedinstvene identifikacije oznake koje će izraditi neovisna treća tijela koja će postavljati zemlje članice, a industrija duhana neće imati riječi u osmišljavanju sustava slijeditosti. Također, gospođa Ris smatra da novi sustav sljedivosti nije savršen, naravno da postoji prostor za poboljšanje budući da će proizvođači duhanskih proizvoda još uvijek sudjelovati u odabiru poduzeća koja će skladištiti podatke. No, čak i kada bismo zahtjevali strože kriterije, ipak gospođa Riz smatra da ne bi bilo nikakvih jamstava da bi taj sustav bio u potpunosti neovisan od velikih proizvođača duhanskih proizvoda. Na kraju, gospođa Riz želi istaknuti da ako se usvoji ovaj prigovor, da će se kasniti sa provedbom čitavog sustava sljedivosti u odnosu na predviđeni rok u svibnju 2018. godine i time bi duhanska industrija ostvarila veliku pobjedu. No, to zasigurno nije poruka koju želi poslati odbor Envi. Zbog toga Frederik Ries predlaže da klub ALDE glasuje protiv tog prigovora sutra ujutro. Mi i dalje imamo povjerenja u glavnu upravu Ustante kada je riječ o radu na ovom predmetu. Hvala, gospođa Gerling. Hvala. ću kratka. ECR smatra da bi eventualno usvojeni prigovor mogao daleko više naštetiti unatoč dobrim namjerama. Postoje slučajevi u kojima se zakonodavstvo donosi su odlučivanjem, no treba ga ponovno razmotriti prije nego što stupi na snagu, ali to su zbilja izuzeća i ovo nije jedan od takvih slučajeva. Tu se slažem sa gospođom Ris ako ne postupimo pravilno, onda bismo čitavo područje ostavili otvoreno za zlouporabe i kaznilo bi se sa provedbom ovog sustava do 2022. Zašto bismo željeli to odgoditi, čak i ako sustav nije savršen? Možemo unijeti popravne mjere jednom kada sustav sputi na snagu mislim da nema nikakvih razloga da se on sada mijenja u ovom trenutku, tako da ćemo mi glasovati protiv. Hvala. Želi li se još tko javiti za riječ? Ako ne, onda se obraćam komisiji. Gospodin Sešel, glavni zamjenik glavnog ravnatelja Digi Sante. Hvala. Želim zahvaliti odboru ENVI na tome što je pozvao komisiju da odgovori na nacrt prijedloga rezolucije o ključnim elementima ugovora o skladištenju podataka, što je sastavni dio sustava sljedivosti za duhanske proizvode. Delegirana uredba je usvojena 15.12.2017. godine u komisiji, a tog je dana također usvojena i provedbena uredba o uspostavljanju sustava sljedivosti i provedbena odluka o sigurnosnim odlikama duhanskih proizvoda. Sve te mjere zadaju ključne zahtjeve za uspostavu i rad europskog sustava za praćenje sigurnosnih odlika duhanskih proizvoda kao što predviđa um, uredba o duhanskim proizvodima u člancima 15. i, 16. Razmotrili smo prijedlog nacrta rezolucije vrlo oprezno i ozbiljno da, e, koji je danas na razmatranju i e, želimo izreći jasno zašto smatramo neosnovan ovaj prigovor E, treba, naravno, iznijeti neke zabrinutosti i e, veliki, dio zabrinutosti koji su ovdje iznesene se odnose na sustav sljedivosti koji je uređen provedbenom uredbom o uspostavi i radu sustava sljedivosti, a ne delegiranom uredbom koja je sada na razmatranju. Dakle, ovdje želim e, prisjetiti na e, činjenicu da je 29.11.2017. godine e, odbor ENVI odbio rezoluciju kojom se pregovaralo na ovu uredbu i rasprava je već održana o tome i odbor ENVI je tada smatrao da se ne smije zapriječiti njezino stupanje na snagu. No, uza sve to, s obzirom na važnost e, pitanja iz sadašnjeg nacrta rezolucije, želimo odgovoriti na te zabrinutosti, a moj se odgovor uglavnom odnosi na najvažnije pitanje neovisnosti sustava sljedivosti od duhanske industrije. Želim e, vas uvjeriti u to da smo u akte uključili i zaštitne mjere kako bismo se osigurali da sustav sljedivosti ostane pod nadzorom nacionalnih tijela i komisije. Detalji ovih zaštitnih mjera su u e, tehničkom e, paketu koji je izradila stružba stručnjaka i koji je odbor i zaprimio. No, želim istaknuti dva takva elementa. Prvo, uključenje niza strogih e, i detaljnih kriterija za procjenu kojima se osiguravamo da sve treće strane koje sudjeluju u sustavu, a i njihovi podizvođači su neovisni od duhanske industrije ti se detaljni kriteriji odnose na pravnu, financijsku i neovisnost i također na odsutnost sukoba interesa. Nadalje, želim skrenuti vašu pozornost na čitavi sustav koji daje nacionalnim vlastima potpuni nadzor, a s time u vezi se osvrćem na povjeravanje zadaće osmišljavanja identifikacijskih oznaka koje je povjerena državama članicama, tako da će se na taj način provjeriti zadovoljavaju i treće strane sve e, predviđene kriterije. Ta je zadaća najvažnija za sustav nadzora i praćenja i to je razrađeno nakon procjene koju je izradila komisija u pripremi na e, rada na ovom predmetu i tu su pripremu obavili ključni stručnjaci zemalja članica, neovisni stručnjaci i vanjski instituti. Također, povjeravanje drugim subjektima čitavog niza drugih tehničkih zadaća, poput provjere e, identifikacijskih oznaka na e, paketima cigareta neće ugroziti neovisnost sustava pod uvjetom da se uvedu i druge zaštitne mjere, a naročito strukturirani podaci kojima će se sada pristupati pravovremeno putem e, centralnog sučelja. Uvjeren sam da će europski sustav sljedivosti biti u potpunosti neovisan od duhanske industrije i pod nadzorom nadležnih vlasti i stoga će moći u potpunosti zadovoljavati zahtjeve članka osmog protokola CTC-a. Također, kada je riječ o uredbi o pohrani podataka i ugovorima o istima, što se danas razmatra, želim istaknuti da zaključivanje ugovora o pohrani podataka sa neovisnim trećim stranama u svrhu e, lociranja sustava za pohranu podataka je uređen upravo direktivom o duhanskim proizvodima člankom 15.8. Dakle, uredba iznosi sve potrebne zahtjeve i također i sve ugovorne elemente koje treba predvidjeti. Također treba imati na umu da će ugovorni odnosi biti ključno sredstvo za prenošenje e, troškova tih e, sustava pohrane podataka na nuhansku industriju, što je također e, predviđeno člankom 8. protokola FCTC. Na kraju komisija smatra da je delegirana uredba u skladu sa ovlastima komisije sukladno temeljnom aktu i također je u potpunosti u skladu sa međunarodnim pravom, odnosno direktivom o duhanskim e, proizvodima i protokolu FCDC. E dakle, ako se izmjeni i direktiva u skladu sa prigovorom, to bi zahtijevalo ne samo izmjenu delegirane uredbe, nego i otvaranje razmatranja direktive o duhanskim proizvodima, a to bi kao posljedicu imalo odgodu u provođenju sustava i to bi omogućilo duhanskoj industriji da i dalje nastavi raditi bez nadzora u doglednoj budućnosti. A to je ono što bismo htjeli izbjeći. Hvala vam lijepa. Just one minute, anything, Hvala, sljedeći govornik, želite li se javiti za riječ? Imate evo jednu minutu. Hvala lijepa. U jednoj minuti e, mi kažete da smo mi Europski parlament i mi smo odbor za okoliš. E, pravo je parlamentaraca da ulažu prigovore i kad to radimo, mi e, povećavamo snagu Europskog parlamenta kao kontrolora Europske komisije. to naše pravo moramo iskoristiti i to je normalno. E, to je naša dužnost. Ja sam u poziciji koja je prilično uobičajena. E, jedan protiv svih povijest će reći tko od vas ili od nas ima pravo. Ali smatram da e, mnogi od vas su zaboravili skandale e, oko dogovora između komisije i e, duhanske industrije. Pritiske koji su vršeni. Trebamo vam vjerovati na riječ E, trebalo bi e, smatrati da nije bilo pritiska, da komisija nije manipulirala odborima, da nije bilo pritiska na zastupnike. Vjerujem vam na riječ, ali nitko nije uložio prigovor o samim temeljima mjera Nitko nije govorio o poboljšavinja e, tih mjera. Ja sam se, e, ja sam se latio tog posla. E, Ustalno sam, u stalnoj sam vezi sa svjetskom zdravstvenom organizacijom. Oni kažu da se ne poštuje članak osmi i da tu situaciju treba popraviti. Evo, svi su ulaz, uzeli riječ. Glasanje će biti sutra. Vidjet ćemo što će se dogoditi u našem odboru. Sljedeća točka na jednom redu jest stanje odnosa Europske unije i Kine. Imamo nacrt mišljenja, a izvjestitelj za mišljenje je Štefan Ek. I sada mu dajem riječ. Hvala predsjednice, dragi kolege i kolegice. E, htio bi izraziti svoje veselje da je ovaj odbor sa ovim mišljenjem e, dao e, znatan doprinos odnosima između Kine i Evropske unije zbog e, usprkos opravdano e, kritike stanja ljudskih prava u, Kini, Europska ima veliki e, interes da surađuje sa Kinom i, da ima Kinu kao saveznika na području klimatskih promjena i drugih na drugim područjima. Obje strane e, imaju e, interesa da surađuju na području e, obnovive energije i smanjenja emisija CO2. Kina ima veliku odgovornost da se bori protiv sve veće otpornosti protiv na antibiotike kao i poboljšanja sigurnosti hrane. E, ona igra važnu ulogu u borbi protiv klimatskih promjena. E, Kina e, je bolji kandidat da surađuje sa Europskom unijom sada nego SAD. Bez podrške druge najveće sile, ekonomske sile na svijetu, Europa se ne može boriti protiv eh, klimatskih promjena i protiv eh, eh, podizanja razina mora, protiv svih katastrofa koje nas okružuju. Stoga moramo usko surađivati s Kinom kako bismo sve e, ove probleme efikasnije rješavali. Kina i Europska unija su već na dobrom putu. E, samo pogledamo e, velika ulaganja Kine na, u elektromobilnosti, korištenju solarne energije 35 eh, milijardi eura je Kina prošle godine uložila u, uniji. Moramo s Kinom surađivati u eh, znanstvenom u istraživanju, u, eh, moramo tehnički s njima surađivati možemo tako smanjiti onečišćenje e, zraka, moramo smanjiti zajedno s njima ovisnost o fosilnim e, gorivima. Tako ćemo poticati ekonomski rast i u Kini i u Europskoj uniji. E, mislim da ćemo imati dobar konsenzus za ovo mišljenje i time dati vrlo dobar signal državama članicama. Hvala. Hvala lijepa. Gospodin Farija ima riječ. Dobar, dan kolege i kolegice. Čuli smo nešto o odnosima između Evropske unije i Kine. Čuli smo kako surađujemo na pitanjima zaštite okolišta. Prije no što budem govorio o onom što sam ja napisao, ja sam bio na sjeveru Norveške, na granici s Rusijom. Norveški kolege su mnogo govorili o ulaganjima, o otvorenim vratima prema Rusiji i tako dalje. Da, tu postoje problemi ljudskih prava, to je zanimljivo, ali trebamo surađivati, trebamo ih i tako dalje. Ali ja sam rekao, to ne ide tako, naše vrijednosti. Ako sada e, zanemarimo naše temeljne vrijednosti, e, slobode, e, demokratske slobode, kako smo mi onda Evropska unija? I ja nisam, ne slažem se. Moramo se fokusirati na odnose s Kinom, moramo međutim paziti i na ova pitanja. Ne smijemo zaboraviti pitanja ljudskih prava koja su također e, direktno ili indirektno povezana sa klimatskim promjenama i okolišem. E, imamo izbjeglice koje bježe zbog klimatskih promjena, to je važno pitanje, e, ono postoje i u Kini. E, moramo braniti i ljudska prava, političke slobode u Kini. A sada nešto o tekstu gospodina Eka. On govori o najvažnijim pitanjima koja se, su u vezi sa okolišem. E, ovaj tekst možemo poboljšati, e, ali moramo uključiti i ljudska prava. Ja ću podnijeti nekoliko amandmana o, na ovaj tekst gospodina Eka, jer ne mislim da E, možemo e, ignorirati e, stalna kršenja ljudskih prava u Kini, direktna ili indirektna kršenja ljudskih prava u toj zemlji. Ja sam se izjasnio i po pitanju Kine na plenarnom zasjedanju. Radi se o našim građanima koji e, su tamo bili žrtve progona. E, e, dakle, kao što sam rekao, ću nekoliko amandmana. Mi smo svi, naravno, u istoj situaciji bih htio reći gospodinu Eku. Trebamo nastojati da to postane dobar dokument, dobro stajalište koje ćemo poslati Afetu. Hvala. Hvala. Hvala, gospodin Lajnin. Hvala lijepa. Jako je dobro da naš e, odbor zauzima e, stajalište u vezi sa e, mišljenjem AFETA o odnosima EU-a i Kine. Zahvaljujem gospodinu Eku na ovom nacrtu e, izvješća. On govori o raznim temama koje su ključne za našu suradnju s Kinom. E, gospodin Fe, Farija, e, Kina je ogromna zemlja. To je nekoliko zemalja u jednoj zemlji. Ima neke dobre strane koje volimo, a neke koje nam se ne sviđaju E, u glavnom izvješću gospodina Bildera to će igrati e, svakom važnu ulogu. E, naravno, mi moramo se osvrnuti u ovom odboru na neka područja na koje se drugi odbori neće osvrnuti. Zdrava voda, čisti zrak, zdrava hrana, to se također tiče ljudskih prava pa se možemo radovati tome da je to spoznala komunistička vlada Kine. E, u posljednjem petogodišnjem planu e, e, se radi i govori o ekocivilizaciji. Mislim da kineska vlada tu dobro postupa. Kina je ogromna i prevažna zemlja. Ona utječe naravno na druge dijelove svijeta i na nas naročito kad govorimo o zaštiti okoliša i učinkovitosti korištenja resursa. Znamo da e, su ti resursi oskudni i svako pogoršanje e, u Kini bi dovelo do ukupnog pogoršanja za cijeli svijet. E, naravno, to se odnosi i na Indiju i druge velike zemlje, ali to sada nije tema Klimatska politika je ključna sastavnica napora da svijet i ekosustavi svijeta budu spašeni. Mi smo Kinezi su se okrenili, okrenuli jedne defenzivne politike na jednu ofenzivnu politiku u, na području E, zagađenja. E, Kina je jako zagađena zemlja pa sada e, vlada poduzima radikalne mjere protiv onečišćenja. To moramo pozdraviti. Što se tiče konferencije UN-a, moramo i tu govoriti u Kini u Bonu e, vidimo, smo vidjeli da e, Kina dijeli e, svijet na, dva, na industrijske zemlje i na zemlje u razvoju. Industrijske zemlje sve moraju učiniti, a zemlje u razvoju puno manje. Kina se ubraja u ove potonje. To treba promijeniti. Kina treba dati svoj do, doprinos i to što prije to bolje. Mora dati i financijski doprinos. Ona više nije siromašna, ona je bogata zemlja. E, ona nije e, sudjelovala u zelenom forumu. međutim, ona mora sudjelovati u multilateralnim fondovima koje smo osnovali kineska borba protiv zagađenja u nekim industrijama, ta borba mora ići i dalje e, i obuhvatiti sve industrije. Ona mora uvoditi e, tehnologije koje će biti bolje za e, naš okoliš. Energetska učinkovitost je velika tema u tako mnogoljudnoj zemlji. Mm, mm. Uh, uh, uh, oni su zatvorili za vrata za uvoz otpada, to razumijemo. To stvara i pritisak na nas da te stvari riješimo drugačije. Energetika i promet, o tome je već govoreno, mobilnost, imamo i nešto o protekcionizmu da baterije smiju biti samo kineske, a ne e, baterije drugih proizvodnji. Ja ću dati neke amandmane koji će, e, nadam se, poboljšati tekst gospodina Eka. Hvala gospodine Linen, sljedeća je zastupnica Grilling. Hvala lijepa, želim zahvaliti, zahvaliti izvjestitelju na njegovom izvješću i držala bih se pitanja koja se odnose na okoliš. To ne znači da ljudska prava nisu važna, Međutim, poanta je zapravo baviti se pitanjima zaštite okoliša. I kada je riječ o strateškoj agendi, područja za suradnju su mir, e, prosperitet, održivi razvoj i razmjena i voljela bih da postavimo viziju za buduće odnose između EU-a i Kine, e, ti odnosi moraju uključivati veću razinu suradnje nego što je do sada postojala. Sviđa mi se e, ton samog izvješća, mislim da je on prijateljski, e, time se ništa ne zahtijeva, već se samo spominje zajednička suradnja Mislim da je to pravi put. Trebamo također se zalagati za mišljenje prema kojemu možemo puno više dobiti ako ćemo zajednički surađivati s Kinom, nego ako ćemo njih vršiti pritisak zato što ne radi ono što mi želimo. Iako naravno postoje područja koja izazivaju zabrinutost, primjerice jedna aktualna tema odnosi se na područje zrakoplovstva gdje u Kina zapravo želi podcijeniti e, određene elemente i mislim da tu možemo stvariti dobru suradnju. Također je tu i šire područje trgovanja emisijama i puno ćemo više biti na dobitku budemo li surađivali s Kinom kako bi Kina bi mogla imati sustav koji je komplementaran s našim, pa bismo mogli imati jedan globalni sustav, a ne ih gnjaviti, što, gnjaviti zato što se oni ne ponašaju kako mi želimo. Dakle, postoji jako puno prednosti koje, koje se mogu ostvariti kroz zajedničku suradnju. Drago mi je da je izvjestitelj obuhvatio glavna područja i ja ću također uložiti amandmane, pogotovo kada je riječ o regulatornim sustavima jer mislim da postoji velika prilika u budućnosti kada je riječ o regulatornoj konvergenciji. Kao što smo vidjeli proteklih nekoliko godina, Kina zapravo ima dva izbora ili tri izbora kada je riječ o regulaciji. Oni mogu postaviti vlastite standarde, slijediti američki model ili slijediti model Europske unije. Naravno, E, kineski model i ti drugi modeli nikada se neće poklapati, ali u našem je interesu da oni slijede model Europske unije. I ovo izvješće predstavlja priliku da razgovaramo o prednostima tog pristupa i budemo li imali veću razvijeniju konvergenciju, onda ćemo prilikom postavljanja novih pravila, primjerice o plastici, ta pravila će biti direktno primjenjiva i e, sukladna kineskim mjerama, kao što je izvijestitelj razumno da priznao nedavne kineske odluke o plastici su zapravo postavile ljestvicu i za globalne odluke i mi se, svi trebamo biti dijelom istog sustava. Postoje brojne druge teme, primjerice dobrobit životinja. Postoje jedno zanimljivo izvješće u Ujedinjenoj kraljevini, objavljeno je ovog vikenda, a riječ je u tom izvješću o količini izvoza jaja e, i sjemenja za fertilizaciju stoke u Kini. Kinezi će koristiti konzumirati puno više mesa u budućnosti i sada je prilika da konvergiramo i zakonodavstvo u području e, dobrobiti životinja. Dakle, početak je dobar, e, ton izvješća je dobar, voljela bih dodati neke stvari, ali mislim da ovo izvješće ide u pravom smjeru. Hvala. E, gospođa Jate Maki. Hvala. Također želim zahvaliti gospodinu Eku na izvrsno obavljenom poslu i unatoč ograničenju od jedne stranice e, ipak ste uspjeli uvrstiti ključne teme koje se odnose na okoliš, a te teme su iznimno važne kada je riječ o odnosu između EU-a i Kine. Drago mi je također što ste, što ste istaknuli pitanje javnog zdravlja, pogotovo u odnosu na antimikrobnu otpornost. Kina i Europska unija zajedno su odgovorne za značajan, za značajan postotak emisija diljem svijeta, a suradnja i razmjena iskustava o smanjenju emisija iznimno su važni i pokušat ću u svojim amandmanima to dodatno izraziti. Smatram da treba, ta, treba priznati izvrstan rad koji je Kina obavila na brojnim područjima, ali također treba potaknuti Kinu da nastavi djelovati još ambicioznije. Također želim naglasiti određene sektore u kojima je moguće ostvariti suradnju. Trenutačno se odvijaju pregovori o sveobuhvatnom sporazumu za ulaganja između Kine i Europske unije. Planiram uložiti amandmane koji pozivaju na e, održiva ulaganja. S relativno novom infrastrukturom i bankom za investicije zemalja ASEAN podsjećam da imamo zemlje Europske unije koje sudjeluju da iskoriste svoj glas i zalažu se za visoke standarde zaštite okoliša kada je riječ o ovim ulagačkim inicijativama. Razvoj infrastrukture u zemljama ASEANA zahtjeva milijarde eura ulaganja, milijarde dolara ulaganja u sljedećim godinama i to je velika prilika, ali ujedno i velik rizik, ovisno o praksama koje će se odabrati. Također želim iskazati poštovanje za dugotrajnu bilateralnu inicijativu između EU-a i Kina. I Kine potrebni su nam standardi verifikacije za drvo i također je se ovim problemom trebamo pozabaviti globalno. U tom smislu Europska unija i Kina mogu biti snažni saveznici. Hvala. Hvala lijepa. Želi li se još netko od članova javiti za riječ o ovoj točki? Ako ne, imamo nekoga iz komisije tko se želi javiti za riječ. Izvolite. Eh, good morning. Hvala, ja nisam iz komisije, već iz Europske službe za vanjsko djelovanje, a s obzirom da ova točka pokriva odnose EU-a i Kine, imam tu kolegu iz komisije, kolege iz komisije, koji mogu koji su tu kao podrška i mogu dati konkretan odgovor ako budemo imali pitanja, ali prvo želim zahvaliti svima vama na ovoj eh, prilici da sudjelujem u raspravi i da s naše strane ponudi mišljenje o nacrtu vašeg mišljenja. Općenito govoreći, kao što su prethodni govornici već rekli, odnosi EU-a i Kine su diverzificirani, sveobuhvatni i široki. Postoji jako puno pitanja oko kojih se slažemo, ali i puno pitanja kojih se ne slažemo. Međutim, općenito gledajući suradnja u području okoliša, sigurnosti opskrbe hranom i javnog zdravlja su dijelom našeg partnerstva i općenito dakle, to imamo pozitivne rezultate. U tom smislu nacrt mišljenja obuhvaća nekoliko važnih pitanja kojima se i mi bavimo u svakodnevnoj suradnji s Kinom. Već e, je spomenuto nekoliko pitanja poput suradnje održivog raz, ciljeva održivog razvoja, ali i e, niskougljičnom razvoju, u području niskougljičnog razvoja, otpada, U također spominje razvoj u Kini koji u načelu također smatramo važnim, pogotovo kada je riječ o kineskim reformama, čiji je cilj ostvarenje takozvane ekološke civilizacije. Dakle, općenito rekla bih da je naše stajalište pozitivno, prema ovom nacrtu mišljenja. Međutim, s našeg stališta također je važno da konačno mišljenje u dobro odrazi kompleksnosti našeg odnosa s Kinom i u tom smislu smo spremni e, surađivati i doprinijeti, odnosno raditi na ovom mišljenju, ali i na izvješću općenito. Hvala lijepa, Ek. Ja, vielen Dank, Frau. Hvala lijepa, gospođo predsjednice. E, što bih htio rekao u zaključku? Ja sam e, napisao ovo mišljenje s aspekta envija, sigurnost hrane, okoliš, e, zdravlje. Nisam imao u fokusu ljudska prava Mislim da ona spadaju mnogo bolje u neku, neki drugi dokument. To ne znači da mi u Enviju e, ne ignoriramo e, ljudska prava, ali naš odbor se mora baviti okolišnim pitanjima. E, ja, ja sam živio šest godina u Aziji, poznam Aziju bolje, imamo bolju poziciju ako smo u prijateljskim odnosima e, s Azijom. E, Kinezi ne vole e, štap. Nije dobro ako ih stalno lupamo, a onda želimo postići dobre rezultate. Time ne bismo ništa postigli. postigli. Htio sam da idemo u pravom smjeru i već se sada veselim na vaše amandmane kako bismo na kraju imali dobar tekst. Hvala lijepa. Thank you very much. So the... Hvala vam lijepa. Rok za podnošenje amandmana je 6. ožujka u 11 sati. A na odboru Envi glasujemo 25. ili 26. travnja, a u afet je glasovanje predviđeno za 20. lipnja. Sada možemo prijeći na sljedeću točku dnevnog reda i odmah pozdravljam gospodina Aleksisa Gusdila, ravnatelja Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama, MCDDA, koji se nalaze u Lisabonu. Ovo je prvi put da naš odbor ima saslušanje sa predstavnicima ovog centra. Obično odbor Libe je taj koji prati rad centra, ali Mislim da je rad centra relevantan, eh, s obzirom da je riječ o zdravstvenim pitanjima i za naš odbor. Ovaj centar prati nove psihoaktivne tvari putem sustava ranog upozoravanja i želim vas podsjetiti na to da je odbor ENVI izradio niz mišljenja o zakonodavstvu o novim psihoaktivnim tvarima i njihovom eh, mogućem negativnom učinku na eh, javno zdravlje. Centar također mm, podržava rad komisije u suzbijanju virusa hepatitisa C. I sada sa zanimanjem čekujemo vašu prezentaciju, gospodine Gostil, a nakon toga ćemo imati raspravu. Izvolite. Hvala, gospođo predsjedateljice. Dobar dan, dame i gospodo, uvaženi članovi odbora ENVI. Drago mi je što ste me pozvali kako bih e, izložio neke od najvažnijih izazova koje droge predstavljaju za javno zdravlje u Europi, a ovoga mjeseca bilježimo 25. obljetnicu otkako je parlament donio odluku o zakonodavstvu kojem se ustanovljuje MCDDA. Dakle, to je prvi puta u 25 godina, kao što je predsjednica rekla, da ravnatelj ima ovu čast i zadovoljstvo predstaviti vam ove, ove nove izazove. Dakle, ja ću se usredotočiti upravo na izazove koji su bitni za rad ovog odbora. Koji su ukratko glavni izazovi? sa stajališta javnog zdravlja u Europskoj uniji kada je riječ o drogama. Evo, to je ono o čemu ću detaljnije govoriti. Prvi je izazov sve veća dostupnost, čistoća, droga i također tržišne inovacije po pitanju droga, a one su prekogranična prijetnja Europskoj uniji. Zatim drugi važan izazov je sve veća uloga interneta i darkneta, ne samo za širenje i prodaju droge, nego i za inovativne mjere u sprječavanju i liječenju posljedica ovisnosti. Zatim, kao što je predsjednica spomenula, imamo i sve veću pojavu novih psihoaktivnih tvari u Europi. I u tom kontekstu želim posjetiti na da smo do prije godinu dana imali dve nove takve tvari tjedno na europskom tržištu, a u Lisabonu sada pratimo više od 620 tvari na tržištu, a vidimo da se pojavljuje i posebna skupina opasnih, toksičnih tvari koje se sve češće pojavljuju na europskom tržištu. Zatim e, imamo nadalje što pripada istoj obitelji, odnosno sintetičke opioide, fentanile i ostale tvari koje su u nekim e, zemljama članicama dovele do povećanja smrtnosti od posljedica zloporabe droga. Zatim, srednjeročni izazovi su međunarodne promjene u politici po pitanju upotrebe kanabisa i na kraju najveći problem je hepatitis C, koji pogađa naročito osobe koje uzimaju droge intravenozno, a to su značajna skupina među nositeljima tog virusa i ti obvisnici bi mogli po prvi puta sada imati čak tretman koji bi mogao izliječiti bolesti i s time u vezi i surađujemo sa Europskim centrom za kontrolu bolesti i sa glavnom upravom Sante i sa drugim međunarodnim organizacijama i zajednički se borimo protiv ove pošasti. Dakle, upravo ovisnici o drogama su e, glavna skupina kojom se mi bavimo. Kada kažem da su droge sve dostupnije na europskom tržištu, smatram e, da treba istaknuti, odnosno iznijeti prve procjene koje smo izradili u suradnji sa Europolom prije dvije godine. Dakle, najmanje najmanje 24 milijarde eura iznosi promet drogama u Europskoj uniji i to su također e, prihodi od teškog kriminala. No u čemu je paradoks? Zbog e, dobro razrađenih strategija za borbu protiv droga u Europi, Paradoks je taj što su droge još e, vrlo prisutne u Europi i dovode i do problema vezano za javno zdravlje, no i droge koje se koriste su se promijenile u posljednjih 20 do 25 godina, što znači da su manje vidljivije, ako to naročito usporedimo sa krajem 80-ih, kada smo viđali mlade ljude koji su umirali od prekomjernih doza na ulicama Europe, što je dovelo do deklaracije iz Frankfurta i također do niza inovativnih liječenja. Zbog toga su ti problemi sve manje vidljivi, ali ne znači da su u potpunosti nestali. Prema ovim procjenama, dakle, droge su još uvijek snažno prisutne i dovode do značajnih problema po pitanju javnog zdravlja. Evo, ako pogledamo ove brojke i ovaj graf, vidimo da je u posljednje tri godine došlo do povećanja smrtnosti kao posljedica zlouporabe droga, a ovaj grafikon u zelenoj boji prikazuje da se takva smrtnost bilježi u svim dobnim skupinama, što potvrđuje da to nije nešto što pogađa samo jednu starosnu skupinu. Imamo također e, i reakcije na smrtnost od predoziranja, dakle substitucija opioida, zatim imamo i smanjenje odmicanja o, od takvih lijekova koji zamjenjuju opioide na sreću postoje neki protuotrovi po navodnicima koji se mogu koristiti kako bi se spriječilo predoziranje opioidima, to su naročito naloksoni koji se već koriste u više od deset zemalja članica, a u nekim slučajevima, u nekim zemljama oni su dostupni i e, snagama e, zakona koji, e, koje uništavaju laboratorije za izradu metamfetamina i što bi moglo ih izložiti različitim opasnostima. I u 20 e, zemalja članica i u Švicarskoj imamo posebne prostorije za uzimanje droga i sada se uz pomoć europskih programa izrađuje dokument kojim će se procijeniti kriteriji ove prakse. Dakle, evo, to su neke od e, reakcija, neke od strategija koje se razrađuju ili su na razmatranju ili se provode u nekim zemljama i to pridonosi onom paradoksu koji sam spomenuo prije, a to je da je zapravo droga manje vidljiva. Imamo 630 tisuća ljudi koji primaju liječenje zamjene opioida u Europi i ako to usporedimo sa početkom 90-ih, tada ih je bilo oko 20.000. tisuća. Dakle, imamo sada 630 tisuća ljudi koji su u svim sustavima liječenja. Smanjuje se učestalost HIV-a e, u vezi sa intravenoznom uporabom droga, naročito, i to se smanjilo od posljednjih deset godina, naročito zahvaljujući i intervencijama u cilju smanjenja šteta, a također i se većem broju testova koji su dostupni ovisnicama o drogama ali treba povećati sve više dostupnosti testiranja i liječenja za korisnike droga. Spomenuo sam već učestalost hepatitisa C i prema ovom grafikonu vidimo da postoje velike razlike u Europi kada je riječ o osobama koje su ovisnici i koje su pozitivne na hepatitis C i taj se broj kreće od 16 do 84 osobe na stotinu stanovnika, pretpostavljam. Dakle, vidimo da trebamo mm, prikupljati što više dokaza kako bismo time podkrijepili nacionalne politike i strategije. O ovome neću previše detaljno govoriti, ali e, u uvodnim izazovima spomenuo sam također i sve veću dostupnost droga Europi, to je slučaj kokaina i u smislu količine i u smislu čistoće kokaina. Ovdje je prikaz epidemiologije otpadnih voda koji pokazuje da u nekim gradovima imamo veliku koncentraciju tragova kokaina. Isto vrijedi i za ekstazi. Možda će vas zanimati to da je ekstazi dostupni u većoj koncentraciji nego prije 8 ili 10 godina, a to je stoga što su proizvođači ekstazija iznašli nove kemijske prekursore koji im omogućuju da se suprotstave naporima policije u borbi protiv početnih prekursora. Evo, prije 15 godina MCDDA je dao upozorenje zbog e, ekstazija koji je nađen na festivalima u Belgiji sa 65 mg MDMA. Danas, e, za razliku, nalazimo do 180 mg MDMA u tabletama. Dakle, možete zamisliti da su opasnosti daleko veće nego prije. Evo i na kraju svojeg izlaganja htio bih e, istaknuti jedan od sve većih e, srednjeročnih ili dugoročnih izazova za Europsku uniju, a to su kretanja o globalnoj politici po pitanju kanabisa. U Amerikama se događaju neke važne promjene. U Europi imamo različite pristupe zakonskom uređenju korištenja kanabisa, ali oni su bitno drukčiji od onoga što se događa u SAD-u. Niti jedna vlada za sada ne podupire legalizaciju kanabisa ali prema najnovim događajima vidimo da moramo također pojačati nadzor i praćenje. I na kraju, znam da je to tema o kojoj ćete razgovarati danas, ovo je kretanje lijekova na bazi kanabisa. Ljudi uglavnom govore o medicinskom kanabisu, ali kada je riječ o znanstvenim pojmovima, bilo bi ispravnije govoriti o lijekovima koji se temelje na kanabisu. I e, imamo tu veliku razliku i raznolikost e, i unutar Europske unije, a i između Europske unije i SAD-a. Evo, to je ono što sam e, htio reći. To su moguća kretanja smrtnosti povezane sa zloporabom droga, naročito kao posljedica fentanila koji predstavljaju veliku opasnost. U Europi 2016. godine imali smo otprilike 8000 e, smrtnih slučajeva od predoziranja, a u SAD-u taj je broj bio 66.000 osoba koje su umrle od posljedica uzimanja opijata. I na kraju prema posljednjim informacijama od kolega iz SAD-a koje sam e, saznao prije tjedan dana, Imamo 170 eh, smrti dnevno od predoziranja opijatima. Dakle, mi smo u boljoj situaciji u Europi, to je istina, ali ne znam hoćemo li se susreti sa nekim izazovima koji se pojavljuju uh, u SAD-u. No kada je riječ o psihoaktivnim tvarima, fentanili prodiru i u Europi. Od ukupno 32 fentanila koje nadziremo u Europi od 1997. Imamo gotovo 25 uh, fentanila koji su nađeni na tržištu u protekle dvije godine. Opasnosti dakle postoje, izazovi su tu i stoga trebamo ojačati politike na temelju dokaza, što je još važnije nego ikad. Hvala vam. Hvala na vašem izlaganju. E, poštovani kolege, tko želi uzeti riječ? Gospođa Dali, izvolite. Um, Hvala. Hvala na ovom zanimljivom izlaganju. Htjela bih e, se vratiti na e, prvi slajd koji smo vidjeli. I jedan od izazova koji ste spomenuli, a to je sve veća uloga interneta i darkneta. E, u jednom trenutku u izlaganju ste spomenuli da je ovisno sve manje vidljiva nego prije i u tome mislim internet i darknet e, igraju važnu ulogu vi ćete sigurno više znati o ulozi Darkneta kada je riječ o mladima, o studentima, o zemljama članicama Europske unije. Oni znaju da na Darknetu mogu drogu nabaviti jeftinije, anonimno i na veću udaljenosti, tako da Darknet igra sve veću ulogu u trgovini drogama, a nažalost u nekim zemljama članicama taj se problem ne rješava onoliko snažno koliko bi se trebao. Dakle, to je nešto što ste spomenuli i htjela bih čuti nešto više o tome, dakle, koja ste kretanja tu zabilježili, koja vas kretanja najviše zabrinjavaju u tom smislu i jeste li zadovoljni načinom na koji Europska unija, a također i zemlje članice, se bave problemom interneta i darkneta i možete li nam pružiti informacije o tvarima koje se kupuju na internetu, koje nisu same po sebi zabranjene, ali svejedno mogu imati razarajući učinak e, kao i droge koje jesu zabranjene. Hvala. Uh, Hoćete li sada odgovoriti na pitanje ili ćete Može čuti još koje pitanje? Ne, mogu sada odgovoriti. Hvala gospođo Dali na vašim pitanjima i na vašim komentarima. Evo, mogu podijeliti sama neke konkretne informacije. A imamo i dva izvješća koje smo objavili prošle godine o Darknetu koje vam mogu proslijediti. Da, e, kao što ste i sama rekla, Internet e, igra sve veću ulogu, ne toliko kada je riječ o trgovini ili kupoprodaji droga, nego i u slučaju onih tvari koje još nisu zabranjene. E, budući da ste prije razgovarali o Kini, Moram reći da prema raspoloživim e, informacijama koje smo doznali uz pomoć Europola, to potvrđuju i informacije iz STD, a svi fentanil ili većina fentanila dolaze iz Kine, a neki od njih dolaze iz Indije, ali većina fentanila dolazi iz Kine. Jedan od izazova za policijske snage je činjenica da u recimo Rotterdamu imamo promet od 30 kontejnera dnevno. Tako da naši kolege iz Europola kažu da ako želite se ozbiljno boriti protiv e, zlouporabe droga, jest raspolagati boljim obavještajnim informacijama, jer same istražne ili nadzorne radnje ne omogućavaju im da nadziru promet tolikih kontejnera, a to je samo jednoj luci u Europi. A sada, u prvom izvješću koje smo objavili o tržištu drogama na internetu, to je izvješće iz 2016. godine, vidimo da prema našim analizama u suradnji sa Europolom i sa nekim stručnjacima, za sada, ali kao što znate, tržište se vrlo brzo mijenja, no ipak za sada većina trgovine drogama putem interneta se odvija na lokalnoj razini, što znači manje količine koje se prodaju putem interneta, a tu postoji mogućnost geolokalizacije, postoje posebne aplikacije za to i postoji jedna organizacija za kupoprodaju koja je vrlo sofisticirana, ali to je još uvijek prisutnije na lokalnoj razini i najvjerojatnije ne u svim europskim gradovima, niti u većim gradovima. To i ovisi djelomično i o rasprostranjenosti interneta među stanovnicima tih gradova. Evo, to je još e, jedan bitan element. Naravno, zemlje članice i Europska unija se bore protiv toga. E, sa našeg stajališta, a to je popraćeno na nacionalnoj razini, uspostava posebnog centra za borbu protiv e, kiberkriminaliteta pri Europolu je važan korak naprijed. Naravno, e, kibernetički kriminalitet se ne bavi samo drogama i trgovinom istima, a, ali ipak je važan kako bi osnažio naše kapacitete. I u posljednjem izvješću koje smo predstavili prošle godine u suradnji sa Europolom stoji da ovi ojačani kapaciteti policijskih snaga koje mu omogućavaju da se bolje suočavaju sa izazovima interneta i kibernetičkog kriminaliteta, a to je i jedno, jedan od zaključaka izvješća o Darknetu koje je objavljeno u studenome prošle godine. I to je izvješće koje u prvi puta donesi sveobuhvatnu analizu jedne od takvih eh, tamnih mreža. Dakle, u tom izvješću vidimo da i zemlje članice trebaju jačati svoje kapacitete ne samo u smislu zaštite javnog zdravlja, nego i jačati policijske kapacitete u suzbijanju kriminaliteta droga. Evo, na kraju, i obećajem da ću vam postojati dalje informacije čim se vratim u Lisabon, eh, htio bih dodati još dva elementa. Internet e, je zapravo potencijalno sredstvo za sve, što znači da može se koristiti i za zlo, ali i za dobro. No, uglavnom se internetom e, mogu doseći i mladi za programe prevencije. Imamo zanimljiv program u Njemačkoj koji se služi internetom za neke oblike ili vidove liječenja, naročito za one osobe koje se ne smatraju ovisnicima poput e, recimo ovisnika o heroinu ili onih koji droge uzimaju intravenozno. Tako da se internet može koristiti i za pozitivne svrhe, a postoje neki europski projekti koji to proučavaju i nastoje prepoznati prakse ovisnika. Evo, to je moj odgovor na to pitanje, ali internet e, je sredstvo koje se može služiti za sve. No, ono što je bitno i u Europi i u SAD-u je provedba. Imamo dosta velika saznanja o ovim praksama, ne znamo sve, imamo dosta nepoznanica, ali ipak na temelju dostupnih dokaza i informacija mislim da bi trebalo biti moguće i da jest moguće razraditi nove strategije, bolje strategije, bolje intervencije i to je jedna od naših težnji u našem radu za sljedeće tri godine u suradnji sa Centrom za kontrolu bolesti i sa glavnom upravom Sante. Hvala, gospodin Flanagan. Hvala. Bilo je zanimljivo čuti vaše izlaganje. S obzirom na naziv vaše organizacije, pretpostavljam da zlouporaba alkohola, alkoholizam predstavlja također jedan od izazova za vas. Spomenuli ste da imamo e, promet vrijedan 24 milijarde eura u trgovini drogama, a prema e, mojim podacima to je 540 e, milijardi za alkohol, a to je povezano sa rakom, ubojstvima, silovanjima, svim oblicima nasilja, raspadom obitelji i tako dalje. Dakle, zanima me zašto to niste uvrstili u svoje grafikone, smatrali se to neopasnim eh, s obzirom na zakonski status alkohola. Dakle, kako se suočavate sa problemom alkohola, to me zanima. Kada bi mladi ljudi nas slušali, onda bi se pitali zašto tu nije alkohol spomenut. I možda je u redu da onda pijem koliko god mogu. Dakle, zanima me koje je vaše mišljenje o uspjehu e, prekida prohibicije u SAD-u kada je riječ o kanabisu, a naročito E, kada je riječ o čitavom e, području oporezivanja što se proširuje sada na obrazovanje na škole kada, i što je sa čistoćom proizvoda? Znaju li ljudi što uzimaju? Znaju li da je to e, ne proizvod koji se sastoji i od boje ili čega već? Znaju li da je li to proizvod koji nema pljesni Imamo li smanjenja korištenja opioida, imamo li smanjenje slučajeva vožnje u pijanom stanju i koja je veza sa kanabisa i drugih droga i je li ta veza razbijena, dakle, između kanabisa i drugih oblika ovisnosti. Dakle, zanima me koji su uspjesi te eh, zabrane prohibicije ili kraja prohibicije. I kada je riječ o obavještajnim podacima. Zanima me kakvi su nam podaci potrebni kako bismo stali na kraj tome. Je li to uopće odgovor? Ja sam isto aktivist za borbu protiv ovisnosti i u Irskoj sam bio predstavio e, nacrt zakona o legalizaciji kanabisa. Dva puta sam bio u zatvoru protestirajući protiv zabrane i u oba slučaja su me skinuli do gola i pretražili i izvadili su mi naušnice i onda su me bacili u ćeliju i prvo što sam učinio je bilo da sam zapalio džoju sa svojim e, prijateljem u ćeliji. Dakle, zanima me kako će točno e, podacima uspjeti se suprotstaviti zloporabi droga i nije li možda krajnje vrijeme da prestanemo lupati glavom e, u zid jer se zid neće raspasti nego ćemo mi samo dobiti glavobolju? Evo, zanima me što imate za reći o tome. Hvala lijepa, gospodine Flanagan. Imamo jako puno pitanja, pa ću pokušati na njih odgovoriti redoslijedom kojim su postavljena. Kao prvu pravu ste, alkohol je iznimno važna droga koja izaziva ovisnost. Zašto se to ne spominje u izvješću naše agencije? Pa alkohol je uključen u određena izvješća kada govorimo o korištenju nezakonitih droga zajedno sa uporabom alkohola. To se često događa i to je često slučaj kada govorimo o kanabisu, ali nije ograničeno samo na taj slučaj. A zašto više ne spominjemo alkohol u izvješću, pa bojim se da je to zato što za to nismo dobili mandat. To ne znači da nas nimalo ne interesira ta tema, ali kao što znate, mi moramo djelovati u skladu sa svojim odgovornostima i nadležnostima. Međutim, kao što sam rekao, u pravu ste, to je doista važno pitanje. Takvo korištenje droga i alkohola je važno iz naše perspektive i ove godine komisija priprema eksternu evaluaciju mcdd to se obavlja svakih šest godina. Tijekom te evaluacije i nakon objave zaključaka i preporuka, komisija će dati analizu i procijeniti treba li mandat naše agencije modificirati i proširiti na druge substance. I zato vas pozivam da izrazite svoje mišljenje koliko god snažno želite. Imam kolegu iz komisije koji će uzeti riječ nakon mene, odnosno kolegicu, i vi joj možete slobodno poslati svoje mišljenje. U svakom slučaju vjerujem da će članovi ovog odbora biti pozvani da odgovore na pitanje e, iz upitnika evaluatora, dakle učinite to jer nam je to korisno. I ne želim dakle izbjeći odgovoriti na vaše pitanje ali ne, nisam ovlašten uložiti više resursa i raditi isključivo na pitanju alkohola, ali to ćemo svakako razmotriti. I također, što je još važno, svi odbori se bave i proračunom i programu, programom EMCDDA i agencije i mi mogu vam reći da radimo na ESPAT anketi, a to je dio aktivnosti koje države članice i komisija su od nas tražili. Riječ je o praćenju uporabe alkohola među mladima od 15 i 16 godina, dakle i to je obuhvaćeno i sve informacije izvješće ću vam poslati čim se vratim u Lisabon sljedećeg tjedna, a izvješće vam mogu poslati objavljeno je prije godinu dana i vidjet ćete da postoji jako puno dokaza Što se tiče drugog, vaš, drugog dijela vašeg komentara o učinku legalizacije kanabisa u nekim državama u SAD-u, prije tjedan dana sam tamo bio na misiji, održao sam sastanke s kolegama u Washingtonu iz Nacionalnog instituta za zlouporabu droga. Posjetio sam i Denver, Colorado i što vam mogu reći o tome? Pa prvo, postoji i dalje jako malo podataka i jako malo izvješća, pa ne možemo dovoljno procijeniti je li riječ o uspjehu te mjere ili kao je njezin učinak, a kad je riječ o javnim politikama, učinak obično se ne može svesti samo na crno-bijelu e, sliku, već postoje i određene nijanse koje treba razmotriti. Nažalost, ne postoji benchmark, ne postoji mjerilo, jer niti jedna savezna država u SAD-u ili urogvaju nije pripremila takvo mjerilo i statističke podatke prije nego što su izmijenili zakonodavstvo, što znači da je teško provesti usporedbu i e, to je pomalo riskantno, pa zato sve treba uzeti sa zrnom soli. Zanimljivo je sljedeće. Određene dobne skupine su povećale korištenje droge, primjerice u Koloradu. Ima jedna dobna skupina kod koje se koriš, zlouporaba droga nije povećala, ali nije se također niti smanjila. Ne možemo reći da se smanjila zbog novog zakonodavstva, a to su e, mladi ljudi mlađi od 18 godina. Kada razgovarate sa onima koji su odgovorni, oni će vam e, reći da se povećanje dogodilo ranije kada je donesena odluka o medicinskom kanabisu, jer kanabis u medicinske svrhe u Koloradu se zapravo nije koristio u te svrhe. Iako ako pogledajte brojčane pokazatelje, koliko točno ljudi je dobilo taj kanabis, onda onda vidimo da su brojke značajno rastu. Dakle, ako je došlo do učinka na zlouporabu droge među mladima, čini se da je to uzrokovano promjenom zakonodavstva o medicinskom kanabisu i tu postoji jedna razlika u odnosu na Europu kada se kanabis nije koristio u medicinske svrhe i to nije ozbiljno provedeno. Dakle, za sada ne postoji povećanje u toj dobnoj skupini, ali to se ne može direktno, to nam ne može pomoći da izvedemo neke dugoročne zaključke. I ne želim naravno vam eh, uzimati vrijeme, ali važno je sljedeće. Kada god odete tamo, na svrha našeg, eh, dakle, pripremamo novu publikaciju o medicinskom kanabisu i posjetili smo ih zbog jednog razloga. Mi kao agencija trebamo sve kreatore politika, e, trebamo im pružiti objektivne informacije i dokaze i u ovom trenutku upravo to nedostaje. Možete čitati o medicinskom kanabisu, o legalizaciji kanabisa, primjerice da zahvaljujući tome ljudi sada mogu hodati po vodi poput Isusa. Ne, ako želimo da E, donositelji odluka donose odluke koje uvijek dolaze sa rizikom, jer to su političke odluke, Dakle, mogu se podastati znanstveni dokazi koji pomažu pri donošenju odluka, ali sada nema informacija za ili protiv, već treba pratiti situaciju i osobno bih rekao da postoji nešto što zastrašuje u SAD-u, nisu sigurni što će se u budućnosti dogoditi. Postoje nova ponašanja, rizična ponašanja zbog novih proizvoda, zbog eh, dakle, novih eh, sprava koje se koriste, imate veliku koncentraciju u njima THC-a. Dakle, u tim spravama se nalazi tekućina i to je jedno novo korištenje koje zakonodavac nije predvidio i upravo to može stvoriti rizik za zdravlje. Amerikanci su jako pragmatični i pretpostavljam da će ta pitanja pokušati riješiti i prevenirati, ali u ovom trenutku riječ je o jednoj nove kategoriji rizika za zdravlje i zato, s obzirom da to nije bilo moguće predvidjeti, sada se to mora riješiti, a isto vrijedi dakle, i za druge načine konzumacije. Ako sam nešto zaboravio spomenuti, slije, evo, sljedećeg tjedna ću vam poslati e-mail i uključiti izvješće koje sam spomenuo. Hvala. Dakle, čeka nas još jedna rasprava o kanabisu. Sljedeća govornica Hvala zastupnica Kardenbach. Hvala što ste došli danas. Žao mi je što nismo još ranije imali priliku s vama razgovarati, jer danas sam jako puno naučila od vašeg, iz vašeg izlaganja. Fokusirat ću se na ciljeve održivog razvoja, na hepatitis. Europski parlament je uspješno usvojio rezoluciju o HIV-u, hepatitisu C 2017. i naglasio je koliko je teško komisiji pratiti napredak u smislu postizanja održivih e, ciljeva razvoja ciljeva održivog razvoja, pogotovo u smislu praćenja podataka u državama članicama. Zato je dobro vidjeti da prema komisijinu odgovoru na rezoluciju EMCDA i Svjetska zdravstvena organizacija u Europi rade zajedno kako bi razvili e, niz pokazatelja koji će se koristiti za praćenje implementacije ciljeva održivog razvoja i u odnosu na hepatitis. S obzirom na trenutačni izostanak i neprikladnost podataka o viralnom hepatitisu u državama članicama, do koje mjere vaša agencija očekuje da će, se, da će ti pokazatelji pokazati poboljšati kvalitetu podataka i dovesti to na istu razinu podataka o HIV-u i tuberkulozi. Što, smat, što mislite koliko je izgledno da će države koristiti te pokazatelje kako bi pratile hepatitis i njegovu epidemiologiju? Znam naravno da ne možete predvidjeti budućnost, ali što osobno, kako osobno gledate na te nove pokazatelje? Hvala. Hvala gospođu Kadenbach. Da, doista to je jedna važna tema i mogu reći da je i meni važna jer sam e, radio sa zemljom, sa korisnicima droga koji su i koji imaju hepatitis. Dakle, dobro sam upoznat s tim problemom i kada sam razgovarao s kolegama iz država članica, ponekad sam se iznenadio jer u određenim centrima za liječenje svi su, e, problemi su prisutni kao i od prije 15 godina. Dakle, pitanje je što se događa, koji su čimbenice koji to uzrokuju i to pitanje ćemo si i mi postaviti i postavit ćemo ga državama članicama u sljedeće dvije godine. Imamo pilot projekt kako bismo podržali djelovanje komisije i ECDC-a kako bismo doprinijeli ostvarenju ciljeva održivog razvoja. Što reći o pokazateljima? To je jedno komplicirano pitanje jer danas e, većinom i zbog posljednje gospodarske krize iz 2008. njezinih posljedica na javne proračune, pogotovo na proračun za javno zdravlje <clears throat> u državama članicama, mislim da nijedna od europskih agencija ne može komunicirati sa državama članicama i reći im da trebaju više novca za više pokazatelja. Dakle, to je, takva je stvarnost i da budem e, iskren, nije riječ o tome da se kritizira države članice, već jednostavno postoje izazovi za proračune u brojnim državama članicama. I ishod je taj. Taj se problem može riješiti tako da izbjegnemo preklapanje radova, rada agencija i zato smatram da je dobra suradnja između ECDC-a, e a i glavne uprave SONTE, kao i ovaj odbor MCDDA nije snažno povezan sa glavnom upravom SONTE, ali od sam ja imenovan za direktora, jedan od jedna od prvih stvari koje sam poduzeo jest uspostaviti blisku suradnju sa glavnom upravom Sonte i vašim odborom i naravno da sam jako zadovoljan što imam tu podršku. Ne mogu predvidjeti budućnost, niti šta prognozirati, ali mogu vam reći sljedeće. Imamo pilot projekt koji upravo sada e, pokrećemo, a cilj je vidjeti kako bolje utjecati na provedbu najboljih praksi u smislu testiranja i liječenja. Dakle, i sada sam nedavno bio prošlog tjedna na sastanku Imat ćemo prve rezultate krajem ove godine, a cilj jest da dobijemo nešto, dobijemo rezultate krajem 2020. Dakle, toliko o doprinosu koji možemo dati kako ne bismo samo godinama govorili o najboljim praksama, već kako bismo doista poduzeli inicijative i podržali provedbu. Ima tu još nešto na čemu trenutačno radimo, a to će se, dakle, lansiramo jednu, jedno djelovanje. Nemamo nekoliko milijuna eura za sveobuhvatne studije, već želimo pokrenuti studiju i surađivati s našim partnerskim institucijama kako bismo vidjeli kako će izgledati evolucija u sljedećih desetak godina kada je riječ o drogama, rekreativnim drogama, dakle primjerice razvoj novih psihoaktivnih tvari, fentanila i mortaliteta od droga. Druga tema bit će kako možemo utjecati na dugoročnu i srednjoročnu epidemiju hepatitisa C, ali ne treba zaboraviti ni HIV, jer pomalo sam zabrinut što u određenim, eh, kad je riječ o tretmanu ovisnika, imamo brojne intervencije koje su se primjenjivale u 80-ima, ali sada ljudi koji su se time bavili odlazi u mirovinu i moramo se pobrinuti da sljedeće generacije nastave s tim radom, da shvate koliko je to važno, jer će se morati suočavati sa novim izazovima. Dakle, trebamo predati palicu i inzistirati na tome da ljudi shvate da hepatitis C, hepatitis B i HIV nisu nešto što je stvar prošlosti, jer u prošlosti su postali problemi i zaraze, a danas ne postoje. Ne, danas također postoje problemi, samo što su oni skriveni. Dakle, to su dvije stvari koje smo uključili u svoju strategiju do 2025. i postoji snažna predanost čitave institucije na čijem sam čelu, a to se vidi i u rezultatu implementacije strategije. Po prvi puta naša agencija ima odjel za javno zdravlje i Dakle, imamo ta dva ili tri prioriteta, bavimo se s dva ili tri prioriteta, a zarazne bolesti spadaju upravo među te prioritete. I prvi e, rok je kraj 2020. Dakle, u srednjem roku. Hvala. Hvala. Na doista zanimljivoj raspravi. Sigurna sam da su i kolege i kolegice raspravu smatrale zanimljivom. I zato sam vas htjela pozvati, dakle, ovo je prvi put da sudjelujete u našem da ste na našem odboru i nadam se da ćemo surađivati u budućnosti jer imat ćemo potrebe za podacima i brojna pitanja. A vi ste doista iznimno stručni kada je riječ o određenim, ovim određenim pitanjima. Sada ćemo razgovarati o kanabisu ponovno s komisijom i s vama naravno budu li se pojavila pitanja o korištenju odnosno o upotrebi kanabisa u medicinske svrhe. Dakle, to je naša sljedeća točka na dnevnom redu. Hvala vam. Uh, since uh, the S obzirom da zastupnica Konečna nije s nama, imamo zamjenu uh, koja će govoriti u njezino ime. Gospođa Torres, dajem vam riječ. Hvala lijepa. Danas moramo povesti jednu ozbiljnu raspravu. Kao što smo već čuli prethodno. Riječ je o legalizaciji kanabisa u medicinske strhe u Europskoj uniji. Ne moramo braniti e, prednosti ove biljke jer postoje dokazi o tome da ona može ublažiti bolu uzrokovanu e, hivom, astmom, rakom, kronične bolove, E, bol zbog kronove bolesti, multiple skleroze i glaukoma. U prosincu 2014. godine Svjetska zdravstvena organizacija je procijenila da se kanabis može koristiti kao palijativni lijek za pomoć kod autizma i epilepsije i da se zato ne, ne treba smatrati drogom jer ne predstavlja zdravstvene probleme, već upravo suprotno sprečava nastanak boli. Nakon mjeseci analize i medicinskih istraživanja donesen je zaključak da kanabidiol, a to je jedna od aktivnih, jedan od aktivnih sastojaka marihuane, jest vrijedan sastojak kada je riječ o kroničnoj boli i da ne izaziva ovisnost. Dakle, me, e, kanabis u medicinske svrhe zapravo pomaže ljudima koji se žele osjećati bolje i trebali bismo dakle to regulirati dugoročno i ne bismo se trebali susresti sa preprekama niti sa pravnog niti sa zakonodavnog stališta. Terapeutski učinak kanabisa je već dugo vremena poznat, međutim zapadna društva stigmatiziraju korištenje kanabisa u medicinske svrhe. A to znači da terminalno bolesni pacijenti se moraju nositi s tim problemom stigmatizacije umjesto da se nose sa svojom boli. Nije samo riječ o javnoj slobodi ili o medicinskoj upotrebi kanabisa, već o jednom holističnom pristupu treba pogledati kako je dakle, situaciji sa legalizacijom kanabisa. Ova biljka uzgaja se u brojnim zemljama, primjerice u Španjolskoj i u prošlosti se uzgajala poput brojnih usjeva, primjerice pamuka. A danas imamo legalizaciju kanabisa u sedam država u SAD-u, što je doprinjelo stvaranju tisuća novih radnih mjesta. No, u Španjolskoj su izrečene kazne zbog istih tih aktivnosti ako se regulira korištenje kanabisa u medicinske svrhe, onda se može zapravo ispuniti jedna niša na tržištu i može se kanabis proizvoditi lokalno. Ako pogledamo Urugvaj i Izrael, u posljednjih nekoliko godina te zemlje su postale predvodnice u području istraživanja i razvoja i upotrebe kanabisa u medicinske svrhe. EU to treba prihvatiti i napraviti korak prema legalizaciji kanabisa u medicinske svrhe. Italija, Češka, Austrija, Nizozemska, Makedonija, Hrvatska i Njemačka su već poduzele taj prvi korak i od siječnja ove godine Grčka je također napravila e, sličan korak. Ako mi to ne učinimo, tržište će učiniti to prije nas i velike banke su shvatile da se generira veliki profit prodajom kanabisa i vrijeme je da poboljšamo kanale i medicinsko istraživanje, međutim treba poduzeti korak prema naprijed i pomiriti se sa prošlošću, s prirodom, Dakle, budemo li mogli održivo ovo proizvoditi, to bi bio korak u pravom smjeru za naše zdravlje, za okoliš i za ruralna područja u južnom dijelu Europe. Hvala. Hvala lijepa. Dakle, sada je riječ o razmjeni gledišta s komisijom u ime glavne uprave HOM, Gospođa Paula Macarini je s nama, zadužena za borbu protiv organiziranog kriminala i dajem vam e, riječ. Hvala. I hvala što ste pozvali komisiju na razmjenu gledišta i na zanimljivu raspravu o upotrebi kanabisa u medicinske svrhe. Prvo želim e, reći gdje točno radim. Kao što znate, Države članice su zadužene, imaju nadležnost za javno zdravlje, a to uključuje i e, probleme sa drogom. To znači da mi kao Europska unija pomažemo državama članicama i pružamo im podršku kada je riječ o njihovim politikama i socioekonomskim kontekstima. U tom smislu kanabis se tretira baš poput svih drugih e, droga, radimo na prevenciji, na raznim programima koji se koriste u tu svrhu. I još jedno područje na kojem radimo. Od stupanja na snagu drugog akcijskog plana o drogama za razdoblje od 2017. do 2020. To će biti kraj Europske strategije za droge. Dakle, mi pratimo što se zbiva kada je riječ o politikama o kanabisu u europskim državama, ali i u trećim zemljama, kako bismo eventualno dobili jedan općeniti pregled o stanju stvari. I upravo je o tome direktor MCDD-a govorio u ovom trenutku. Dakle, pratimo, imamo jednu publikaciju koja je objavljena 2017. NCDDA je objavio publikaciju o zakonodavstvu u Europskoj uniji o kanabisu i imat ćemo jednu novu publikaciju. Dakle, mi radimo, prikupljamo informacije koje su potrebne za kreatore politika da donesu odluke. Ja sam govorila o kanabisu kao o drogi, jer riječ je ipak o strategiji Europske unije, akcijskom planu za droge, međutim kanabis u medicinske svrhe e, ne spada pod to područje, jer u ovom trenutku kanabis se, kanabis se koristi u terapeutske svrhe, onda je to lijek. I pogreška je zapravo e, govoriti o medicinskom kanabisu, jer to je CBD, kanabidiol, a to je dakle sastojak u kanabisu koji nema, nema psihoaktivne učinke. I upravo to analiziramo i pratimo. Već se dugo vremena vodi rasprava, to je jedna kontroverzna tema. Kada je riječ o medijima, vi možete pročitati da e, medicinski Kanabis u SAD-u, u Kanadi, Australiji i u nekim državama članicama i u moj državi Italiji. Kanabis se može koristiti u medicinske svrhe, pogotovo kada je dokazano da ne postoji drugi tretman koji može odagnati kroničnu bol ili druga medicinska stanja, primjerice epilepsiju, rak i druge faktore komisija i dalje prikuplja potrebne podatke. Može se reći da imamo već sada dovoljno podataka, ali koliko mi znamo, postoje izvješća, ugledna izvješća koja smatraju da smo već davno trebali odobriti upotrebu kanabisa u medicinske svrhe, ali isto tako postoje ugledna izvješća koja tvrde da dokazi i dalje nisu dostatni. I to je jedna dilema s kojom smo trenutno suočeni i zato to je razlog zašto i dalje analiziramo i e, pratimo situaciju i to, tako, s tim ćemo i dalje nastaviti. Hvala. Hvala lijepa. E, sada dajem riječ zastupnicima koji se žele javiti za riječ o ovoj temi. Gospođa Ajuso je prva. Hvala, gospođo predsjednice. Nisam spremna za raspravu. Ne želim sada ulaziti u to je li kanabis droga ili lijek. No, zatražila sam riječ i došla sam na ovu raspravu jer imam prijatelja u parlamentu koji trpi kronične bolove i u velikoj je boli i upravo mi on govori o tome da bi trebao uzimati kanabis. Kao što smo upravo čuli od gospođe Torres, kanabis ima mnoga svojstva, ali komisija kaže da postoje brojne studije koje podržavaju upotrebu kanabisa i one koje osporavaju. To je veliki problem kada pa, e, trpite bolove koje liječnici ne uzimaju dovoljno ozbiljno i daju se i palijativni lijekovi, daju se analgetici i tako dalje. No, ja bih e, htjela da se izvoje sredstva za istraživanja o mogućim načinima korištenja kanabisa i o njegovim medicinskim svojstvima. Trebaju nam sredstva za takva istraživanja. Kažu nam da, da, da, da postoje brojne studije koje podržavaju korištenje kanabisa u medicinske svrhe, no ne znamo jesu li to ozbiljna istraživanja ili se želi samo dokazati da sa kanabisom prolazi bol, ali postoji i ozbiljne nuspojave. Dakle, zanimalo bi me vidjeti jedno dubinsko istraživanje koje će se baviti terapeutskim svojstvima kanabisa, određivanjem doziranja i tako dalje, ne kako se to sada čini. Vrlo često se kanabis uzima kao oblik samolječenja ili zato što liječnici jednostavno ne paze dovoljno Hvala, gospođo predsjednice, i hvala i gospođi Macarini na raspravi o ovoj važnoj temi. Danas razgovaramo o kanabisu koji se koristi u medicinske svrhe. To naglašavam zato jer polazimo od pretpostavke da ne smijemo miješati raspravu o kanabisu kao lijeku sa onome o kanabisu i njegovom uzimanju u rekreativne svrhe. To želim istaknuti zato jer se to i prečesto događa, čak i ako sagledamo zakonodavna pitanja i u ovoj uredbi čak se to ponekad događa, iako znamo da su ta dva pitanja odvojena. Dakle, upotreba kanabisa u medicinske svrhe se mora odvijati pod nadzorom e, i u kontroliranom okruženju kako bi se osiguralo odgovarajuće liječenje. Dakle, riječ je o sljedivosti, o sigurnosti i jednom kada se to osigura, onda u sljedećem koraku se moramo pobrinuti da se da jednaki pristup svim pacijentima tome jer inače koja je svrha ove uredbe kada bi samo neki imali pristup takvoj vrsti liječenja. A kao što smo već čuli, istraživanja su u srži svega. Dakle, treba provesti različite studije o različitim dijelovima biljke kanabisa. Ona sadrži 113 različitih kanabinoida koji e, predstavljaju 40% biljke i one nemaju um, psihoaktivne učinke. Spomenuli smo već i CBD ulje koje se koristi u fibromijalgiji, u multiple sklerozi i u drugim oboljenjima, evo koje neću sada spominjati. I imamo također i istraživanja o korištenju kanabisa u druge svrhe, dakle za, e, za takva druga oboljenja trebamo ipak imati više podataka. Drago mi je što smo E, spomenuli tu i SAD i Izrael i također i moju zemlju članicu Maltu i razvoje u toj zemlji kada je riječ o istraživanju mogućnosti u tom smislu. Nadam se da će ovo napredovanje i pripomoći daljem istraživanju u ovom području. Dakle, trebamo razmenjivati znanstvena istraživanja, nalaze i najbolje prakse između zemalja članica kako bismo vidjeli što funkcionira i što se tu može učiniti. I imam e, niz pitanja za komisiju u tom smislu, odnosno kako Europska komisija nastoji osigurati što bolju kvalitetu i što veću količinu zdravstvenih istraživanja o ovome. Je li komisija spremna izvojiti sredstva za poticanje daljnjeg zdravstvenog istraživanja u ovom području i zanima me još je li Europska komisija spremna zatražiti ili dati i smjernice EMI za osiguranje nadzora kvalitete proizvoda na temelju kanabisa koje se pojavljuju na europskom tržištu i također namjerava li Europska komisija osmisliti uredbu o jednakom pristupu lijekovima na temelju kanabisa u čitavoj Europskoj uniji. I na kraju Mm, posljednje pitanje e, predstavniku MCDDA, jer oni također često prate zakonska uređenja diljem svijeta o kanabisu. Dakle, zanima me e, koja saznanja imate o, medicinskoj upotrebi kanabisa u različitim dijelovima svijeta i koja se istraživanja u tom smislu odvijaju. Hvala. Gospodin Flanagan. Kao što je rekla posljednja govornica, važno je e, razlikovati između kanabisa u medicinske svrhe i rekreativne upotrebe i mislim da je to komisija propustila učiniti kada govorimo o ovoj temi jer e, vi ste govorili u mnogome nešto što je zapravo bilo nepovezano sa upotrebom u medicinske svrhe. Republika Irska je u posljednjoj, godini dana dala dozvolu određenom broju ljudi za upotrebu kanabisa u medicinske svrhe, ali tome je prethodila bitka tih ljudi koji su trebali ta lijek. Jedna gospođa koja je izašla u javnost, ima i moja prijateljica Vera Tumi, je jedna od njih e, i to je povezano sa onime što ste rekli e, o CBD-u i o kanabinoidiolu. Dakle, ona ima sindrom Dervet i njezina bolest je stajala našu zdravstvenu službu otprilike 115 tisuća eura godišnje u hospitalizacijama, a da ne spominjem i pako kroz koji prolaze njezini pripadnici obitelji. Dakle, e, e, se ne koristi u, u raznim zemljama Europe jer se ne obraća pozornost na njegove, e, opio, njegove opioidna svojstva, no ipak u ovom slučaju ovog sindroma treba THC i ta osoba treba svaka tri mjeseca podovati u nizozemsku i tamo skupo plaćati taj lijek. I želimo da se ta situacija promijeni, jer od kako je ta osoba na lijeku, više nema nikakvih epileptičnih napada. Dakle, trebaju nam studije o tome, ali iz niza slučajeva znamo da su životi ljudi doživjeli značajnu preobrazbu na bolje, tako da trebamo svakako razlikovati između rekreativne upotrebe i medicinske upotrebe, ali trebamo svakako učiniti nešto, jer sada u vezi sa tom osobom u Irskoj čujemo da država ne smije legalno uvoziti taj lijek iz nizozemske i to su obitelji sada predlaže da odu u Češku nabaviti taj lijek e, zato jer e, s time ne bi bilo legalnih problema. Dakle, kakva usklađenost na razini Europske unije postoji u vezi sa tim proizvodima i majka tog djeteta se sada boji da čak i ako ta tvar iz nizozemske dobro djeluje, da ako se prebaci na proizvod koji izrađuje drugo poduzeće, da neće ostvariti iste rezultate. Meni se obraćaju na stotine ljudi koji prolaze pakao. Jedan čovjek mora nositi pelene za odrasle, osim kada ilegalno nabavlja kanabis i to sprječava inkontinenciju. Tako da moramo brzo djelovati i trebamo nešto poduzeti jer ljudi pate od različitih bolesti. i Dakle, ako kanabis pomaže ljudima, trebamo im eh, omogućiti pristup tom lijeku. Eh, hvala eh, izvjestiteljici na dobro urađenom poslu. Hvala. Sada želim vratiti riječ komisiju. Imali smo i pitanje za ravnatelja MCDDA. Možda ćemo prvo dati riječ njemu, a onda dati riječ ponovno gospođi Mazarini iz komisije. Hvala. Ja želim zahvaliti svim zastupnicima na njihovim doprinosima i komentarima koji su doista važni i vrijedni. MCDA za sada revidira pitanje terapeutskog učinka kanabisa na temelju dostupnih dokaza i uskoro bismo trebali objaviti ovo izvješće, odnosno do Božića ove godine. U izvješću želimo prikupiti što više znanstvenih istraživanja i podataka uz pomoć međunarodnog panela stručnjaka koji će nam pomoći shvatiti što možemo reći o kanabisu i o njegovim e, dobrim i lošim svojstvima. Prije godinu dana Nacionalna akademija znanosti e, Amerika je objavila izvješće o terapeutskim svojstvima kanabisa, dakle o lijekovima na bazi kanabisa. I iz toga želim izdvojiti sljedeće. Ako razmotrimo znanje koje, kojim raspolažemo u čitavom svijetu, ne samo u Europskoj uniji, o odlikama kanabisa, mislim da smo u, u istom položaju kada smo govorili o neurotransmiterima prije 25 godina i o razvoju antidepresenata koji e, su imali posebne učinke. Dakle, ako ne ulažemo istraživanja, nećemo nikako moći bolje shvatiti koje mogućnosti i koja svojstva može ponuditi ekstrat kanabisa. Gospođa Dali je s pravom istaknula da imamo više od stotinu različitih tvari u samoj biljci kanabisa i zbog toga mi u našem centru ne volimo govoriti o medicinskom kanabisu jer ne govorimo o medicinskom opijumu govorimo o liječenju boli morfijem e, u slučaju raka primjerice. Gospodine Flanagan, pa budući da nisu nam poznata svojstva neke od tih strahata i budući da nema opsežnih istraživanja o tome, mogli bismo se naći kao u istoj situaciji kao i prije 15 do 20 godina kada su postojali moralni prigovori na korištenje morfija u liječenju bolova zbog raka u djece. I prema dokazima znamo da se da oni nisu postali ovisnima o morfiju u tim slučajevima. No ipak treba nam više dokaza i da zaključim sa e, konstruktivnom napomenom ili konstruktivnijom napomenom. E, reći ću da e, bi bilo dobro kada bi parlament i komisija izradili nove prioritete za buduće znanstvene programe, naročito u okviru rasprava za sljedeći VFO i europski proračun, jer istina jest da nemamo dovoljno istraživanja, a trebaju nam opsežna znanstvena istraživanja o tome kao što je to učinjeno recimo u SAD-u, ali isto tako se moramo osigurati da ne Smatramo da je kanabis učinkovitiji od morfija jer u nekim slučajevima kronična upotreba opioida ima negativne nuspojave po zdravlje i kod takvih e, možda kanabis može pripomoći iako možda neće imati isti učinak kao morfij. I na kraju ono što je još važnije, nije riječ samo o kanabisu, nego postoje i druge tvari koje mogu imati terapeutske učinke. Imamo jednu studiju koja se izrađuje u SAD-u u upotrebi MDMA, to je naziv za ekstazi, u liječenju PTSP-a. Dakle, ako ulažemo u istraživanja, ona će toliko napredovati da za recimo 10 ili 15 godina više nećemo morati slušati ovakvim slučajevima koji su spomenuti danas. Hvala, gospođa Macarini. Hvala. Želim se osvrnuti na pitanja gospođe Dalni u prvom redu. Nitko ne tvrdi da istraživanja nisu od temeljnog značaja. Svakako potrebna su nam istraživanja i treba naravno uložiti u takva istraživanja. Sada ne možemo iznositi detalje o tome koji bi se fondovi mogli za to iskoristiti, no kada ova točka bude na dnevnom redu nekog drugog odbora, onda ću moći konkretnije odgovoriti o mogućnostima financiranja ovakvih istraživanja. Isto vrijedi i za e, smjernice za Europsku agenciju za lijekove. Ako su parlament i komisija odlučili da treba potaknuti istraživanja i da svi trebamo surađivati u tome, onda mislim da bi iz toga mogli, mogli proizići neke preporuke. I na kraju podsjetit ću na to da sam rekla da postoje izvješća koja tvrde jedno, izvješća koja tvrde nešto sasvim drugo ili suprotno. Postoje izvješća Svjetske zdravstvene organizacije i ozbiljnih autora koji se bave medicinskom uporabom kanabisa niz godina, tako da komisija u ovom trenutku, iako je svjesna da ljudi pate od boli koji bi se mogli liječiti medicinskim kanabisom. Dakle, ako želimo kvalitetne medicinske proizvode i sigurne i učinkovite lijekove trebamo ipak, smatramo, provoditi više istraživanja i biti 100% sigurni da su ti proizvodi učinkoviti i da nemaju previše opasne nuspojave. To je sve što imam za reći. Hvala, hvala svim kolegama na sudjelovanju u ovoj raspravi, o ovoj zanimljivoj temi. O tome ćemo sigurno ponovno raspravljati. Hvala komisiji i hvala Centru za praćenje droga i ovisnosti o drogama, gospodinu Gosedelu, na sudjelovanju u današnjoj raspravi. Prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. A to je prigovor. Imamo dva prigovora o genetski modificiranim organizmima. Mislim da to imate u svojim materijalima. Neću sada čitati sve brojeve genetski modificiranog kukuruza. Um, Imamo niz su izvjestitelja. Danas ih je tu nekolicina. Evo na početku ću dati riječ su izvjestiteljima, a onda ostalim zastupnicima koji su zainteresirani za raspravu. U ime gospodina Stajsa, gospođa Hojbuh. Ja sam Marija Hojbuh, ja sam kolegica gospodina Stasa, radim u odborima Agri i Deve. On me je danas zamolio da ga ovdje zastupam. On ima razrešnice u odboru za proračun, tamo je izvjestitelj i ispričava se. E, govorimo o dva prigovora o odobravanju GMO modificiranog kuhara to su genetski modificirani kukuruzi, križani kukurici, MON 87427, e, križano sa MON 89034 i NK 603. E, također i kukuruz 5973. E, Envi je imao 2014. 21 prigovora na odobrenju takovih genetski modificiranih kukuruza. Osim ovih dviju modificiranih sorti, drugi su svi usvojeni na plenarnom zasjedanju E, komisija je odobrila uvoženje ovih e, e, kukuruza bez odobrenja parlamenta. To je uvreda za parlament. Sumnje, tolerancija na herbicide, glifosat i glufosinat i nemamo niti istraživanja o ostacima herbicida E, nemamo e, ocjenu rizika, e, nemamo kritičkih primjedbi vlasti država članica u smislu ocjene rizika EFSE. Nemamo poštivanje načela predostrožnosti, a i nedemokratski postupak odlučivanja. Što se tiče križanja, MON 87427, SAMON 89034 i NK 603. Eksperimentalni podaci za MON 87427 e, križan sa 89034 i sa NK 603 ta istraživanja nisu predočena od strane Monsanta. E, EFSA e, pretpostavlja da su sigurni, ali e, to ne može učiniti bez ocjene rizika. Prema tome izvještaji nisu primjereni. Što se tiče kukuru, kukuruza 59122, on je e, također e, testiran na otpornost na glufosinat. E, postavlja se pitanje kako je moguće da herbicid koji je pretoksičan da se koristi u Europskoj uniji može tolerirati u, u genetski modificiranom kukuruzu. EFSA nije e, ocijenila ostatke herbicida. I nemamo informacija o tome da li postoje ostaci genetski modificiranih, genetski e, otpornih herbicida postoje u, tim proizvodima. u godišnjem izvještaju EFSA za 2015. Nemamo težišta o uvozu genetski modificiranom biljkama koje su otporne na herbicide. E, e, tu e, imamo više ostataka herbicida nego u konvencionalnim biljkama Nemamo eh, kontroliranih eh, eh, programa Europske unije u tome. Mi tražimo da komisija ne odobri genetski modificirane biljke koji su e, e, e, otporni na herbicide zabranjene u Europskoj uniji. Ostaci herbicida u ovom slučaju su očiti. Što se tiče pomanjkanja podataka i saznanja o ostacima u ovom slučaju, zdravi razum zabranjuje da Uh, uvozimo te uh, modificirane biljke. To je u interesu javnog zdravlja u Europi. Uh, to je sukladno također s prigovorima koje smo uložili u prošlosti. Nadamo se da ćete ovaj prigovor sutra poduprijeti. Hvala lijepa. Gospođa Evi ima riječ. Gospođa Kadenbach. Hvala lijepa. Malo sam zakasnila i ispričavam se. Govorimo o genetski modificiranim kukuruzu mon 890341 je je e, rezistentan na glifosat, a drugi na glufosinat. Zamjenjujem kolegu koji nije mogao biti danas ovdje. Ova dva genetski modificirana kukurusa su e, e, otporni na ove dvije substance koje sam e, spomenula. Međutim, ostaci strcanja nisu evaluirani argumenti od prošlih prigovora što se tiče ovih ostataka herbicida i uvoz e, tih ostataka herbicida nisu uzeti u obzir. E, e, ocjena rizika ovih biljaka od strane EFSE ne smije biti uzeta u obzir jer nisu provedena istraživanja o utjecaju na imunološki sustav e, ljudi. Nismo e, imali dobru ocjenu utjecaja na okoliš. Nismo dobili e, potrebne podatke. Što se tiče prijašnjih prigovora, nije primjereno da komisija nije uzela u obzir demokratski način donošenja odluka ona stalno i dalje e, predlaže odobrenje ovih e, uvoza ovih e, genetski modificiranih biljaka. Nije uzela u obzir mišljenje stalnog odbora niti prigovore prigovora uvodna izjava iz 2011. kaže uzevši u obzir provedbene akte E, naročito na području ljudskog zdravlja i zaštite okoliša e, e, odluka komisije nije uzela u obzir prigovore parlamenta usprkos objašnjenjima komisije nemamo sumnje da ćemo i da je to neprimjereno i e, u suprotnosti sa načelom predostrožnosti naročito ako je očito da prijedlog e, nije dobio e, potporu kvalificirane većine država članica. Gospođa Hvala. E, ja želim e, uzeti riječ i podržati ovaj nacrt prigovora koji sam potpisala sa kolegama. Nalazimo se pred još jednim u nizu slučajeva, o kojima stalni odbor za prehrambeni lanac i zdrave životinja još nije uspio izraditi, izraditi mišljenje, tako da je izdao takozvani no opinion. I u oba slučaja kojima uložemo prigovor, dakle pod e, točkom 7. i 8. E, zemlje članice koje su glasovale za u odborima ne predstavljaju većinu europskog stanovništva. Neću sada duljiti zato jer su već e, kolegice na učinkoviti i precizan način e, iznijele razloge zbog kojih se stalno e, protivimo izdavanju odobrenja ili obnovi odobrenja za ove genetski modificirane organizme. Dakle, u prvom slučaju prvi GMO kukuruz koji predlaže Monsanto je GMO kukuruz koji je otporan, kao što je rečeno, na glifosat i riječ je o jednom od e, onih slučajeva, kao što već znamo i kao što je već potvrđeno podacima, u kojima se herbicidi koriste u sve većim količinama i sve opetovanije, a znamo da je to potencijalno kancerogeni herbicid. I imamo tu problem e, i ostatak, odnosno tragova tog herbicida u usjevima i time se moramo vrlo ozbiljno pozabaviti. Procjena ovog problema nije obavljena na prikladan način zapravo je u potpunosti zanemarena, tako da nemamo nikakve procjene rizika o ovom pitanju, a nije se uzelo niti u obzir pod spojeve ovoga kukuruza zato jer Monsanto, dakle opet predlagatelj, nije dostavio potrebne podatke i podatke o opitima. Dakle, EFSA je prema tome dala ocjenu da nema rizika, no ja smatram da to nije način na koji se štiti zdravlje europskih građana. U drugom slučaju imamo GMO kukuruz koji je otporan na glufosinat, a kao što su rekle kolegice, riječ je o herbicidu koji ima dopuštenje za tek šest danjih mjeseci, tako da nema e, smisla dopuštati GMO kukuruz e, koji je otporan herbicid koji će imati tek kratkoročnu dozvolu u Europskoj uniji. A osim toga nije se uzelo u obzir niti mm, među, interakcije tih herbicida, tako da to nije način postupanja. Nadam se da e, konačno komisija se neće izlagati, odnosno neće upuštati ovakva izdavanja odobrenja u slučaju da odbor nema mišljenja. Hvala lijepa. Sada izvjestitelji u sjeni u ovom prigovoru. Hvala lijepa predsjednice. U prvom redu moramo pitati e, s pitanjem što ovdje radimo i zašto e, ulažemo prigovore. Ovi prigovori e, nisu možda važni u pravnom smislu, neće mnogo promijeniti u stvarnosti, ali imaju važnu institucionalnu funkciju E, parlament mora kontrolirati e, odluke koje donosi komisija. Moramo stoga biti vrlo pažljivi pri e, tome. Mi istražujemo ove i druge slučajeve. Ako ulažemo prigovor, onda on mora ispunjavati dva načela – Prvo je da je komisija e, nadišla svoj e, mandat, e, da je prekoračila svoje ovlasti kao zakonodavca. A drugo, da je ignorirala znanost. Prvo načelo komisija je djelovala Eh, prekoračila svoje ovlasti, djelovala protupravno. Mislim da to ne možemo reći. Oni slijede zakonodavstvo koje smo mi usvojili na način kako smo mi to odredili. Eh, da. Evo to onda ne dolazi u obzir. A drugo pitanje, eh, jesu li pratili znanstvene savjete? i poštivali te savjete. E, I tu nisam stručnjak za GMO-ove, ali znam jednu stvar. Nitko od mojih kolega i kolegica nije dovoljno veliki stručnjak da to ocijeni u znanstvenom smislu. Mi smo dali tu zadaću EFSI i, i mi smo rekli u, koristite najbolje stručnjake, ocijenite, procijenite i to su učinili. Rekli su da ova dva a, varijeteta kukuruza su jednako sigurni kao konvencionalne e, e varijeteti. To su rekli. Malo sam zbunjen. E, sve se okrenulo na glavce E, ovdje se vodi rasprava, me malo podsjeća na raspravu o klimatskim promjenama. Neki kolege, e, recimo iz Ukipa, su rekli nemamo mm, mm, dokaze e, dokaz niz tih znanstvenika nisu valjani a sada e, većina u ovom odboru isto tako djeluje. Oni e, pronalaze svoje vlastite znanstvenike. Mi imamo najstrože zakonodavstvo u svijetu za gmo Imamo najstrožu kontrolu u svijetu i ova dva varijeteta su prošla kroz ovu ušicu e, e, igle. Ali mi ih ne želimo. E, većina u ovom odboru ih ne želi. Mislim da je to zloupotreba ovog pravnog instrumenta. Jasna zloupotreba. Mislim da je to stalan, stalno nastojanje da se podrije kredibilnost institucije koju smo mi ovlastili da radi taj posao. Nadam se da će više kolega postaviti u pitanje e, na način, način na koji o tome raspravljamo. Mi ne mijenjamo time stvarnost, već podrivamo naše vlastite institucije i zakonodavstvo koje smo e, prilično nedavno sami usvojili. Hvala lijepa. Hvala gospodin Filner. A sada ću dati riječ drugim članovima, gospođa Ajuso, Kadenbach i e, gospođa Balc. Hvala lijepa predsjednice. Ja bih ponovila ovo što je rekao gospodin Fjellner i dodat ću nešto. Raspravljamo o tome da li e, su ti varijeteti e, opasni na, za zdravlje i otporni na herbicide. Želimo razjasniti jesu li oni sigurni ili ne. Nemam prigovora. Gospodja Kadenbach ima riječ. Ja se ne uslažem. Sasvim sam suprotnog mišljenja. vrlo kratko. Kod ovih dva e, varijateta kukuruza e, e, radi se o tome da su otporni na glifosat i glufosinat sa potporom EPP-a nam je uspjelo da e, imamo sa jednu e, odbor koji istražuje e, kako znanstveni podaci idu u prilog uvozu ove dva varijeteta jer veliki broj kolega i kolegica misle da glifosat E, i odobrenje glifosata e, krši e, načelo predostrožnosti i da ovdje imamo neke neusklađenosti. I iz tog aspekta gledano mislim da odobrenje ova dva varijeteta koji su otporni na glifosat će dovesti do većeg korištenja glifosata nije jednako gdje leži otpornost. Jako je važno ustanoviti da se ovdje radi o varijetetu kukuruza koji e, izaziva e, veće korištenje glifozata. I već iz tog razloga smo mišljenja da ova dva, dvije vrste kukuruza ne smiju biti e, odobrene. Gospodin Balc ima riječ, izvolite. Htio bih vas podsjetiti na obećanje gospodina Jean-Claude Junckera. Već 2014. je govorio o, o postupku odlučivanja, donošenja odluka, odobrenje uvoza genetski modificiranih biljaka nema većine u vijeću, ali prema pravilima e, e, komisija mora dati, mora dati odobrenje. Mislim da je to e, neprihvatljivo. Mislim da to nije sukladno demokratskim načelima. Od tada se, kad su povjerenika Andriju Kajtisa na plenarki zapitali nešto o tome, rekao je E, nažalost, to ne možemo promijeniti jer u drugim slučajevima bismo morali isto tako postupati. E, htio sam samo reći da je gospodin Juncker smatrao da ovaj postupak nije demokratski. I to je još uvijek slučaj. Hvala lijepa. Još netko? Ako ne, onda komisija ima riječ. Gospodja gospođa Brući. Hvala lijepa gospođo predsjednice. Zahvaljujem svim članovima parlamenta na ovim primjedbama. Pažljivo smo ih saslušali. Govorimo o dva odobrenja, jedno za produženje, a jedno je novo odobrenje mi smo e, ispravno e, koristili naše ovlasti koje nam je, e, su povjerene i reći ću zašto. EFSA je izvršila procjenu rizika i to vrlo temeljito. Nemamo <clears throat> pomanjkanje podataka. Stoga moramo uzeti njihov izvještaj kao prihvatljiv. E, I, i isto tako e, isto e, se tiče komentara javnosti. I EFSA je dala svoje komentare oni nemaju nikakvih novih informacija o tome koje bi e, stavilo u pitanje njihovo prijašnje mišljenje o tim e, dvima sortama kukoriza. Neki članovi su ovdje rekli da e, nemamo mišljenje stalnog odbora koji je ustanovljen 2016. Imaćemo i žalbeni postupak E, važno je reći, ja sam pažljivo saslušala vaše zabrinutosti u vezi sa glifosatom i glufosinatom. E, moramo imati na umu da za bilo koji usjev koji se e, uzgaja izvan Europe i e, čiji se proizvodi uvoze u Europsku uniju, oni moraju biti sukladni s maksimalnim nivojima e, e, nivoima ostataka. A ti maksimal, maksimalne razine, bilo da je to glifosat ili glufosinat, mi ih sami određujemo. To se primjenjuje na sve proizvode, uključujući i genetski modificirane proizvode i usjeve. E, oni e, neće imati štetni utjecaj na okoliš, na ljudsko ili životinsko zdravlje. E, sve je sukladno našim zakonima. Što se tiče još jednog aspekta E, utjecaj herbicida nije uzet u obzir, jeste uzet je u obzir od strane EFSI jer su usjevi e, pošpricani s tim herbicidom i e, analizirane su potencijalne promjene u njima ako ima značajnih promjena to bi bilo uzeto u obzir usjevi na bio, e, utjecaj na bioraznolikost. E, zemlje koje e, uzgajaju te usjeve su suverene države. Mi ne možemo utjecati na njihove odluke i prakse. Mi, mi im ne možemo reći da ih ne uzgajaju. To je njihovo pravo da o tome odluče. E, govorilo se o neispravnosti procjena od strane EFSE. Ona koristi e, e, sve u svojim procjenama koristi sva načela primjerenosti procjena. Ne možemo reći stoga da je to da ti izvještaji nisu prihvatljivi, da nisu provjereni i nevaljali. Mm, e, Nedemokratičnost odlučivanja. E, komisija je dala prijedlog vijeću i ovoj, ovom parlamentu. E, ovi kukuruzi o kojima, o kojima danas govorimo, njih uvoze države članice. Mi smo dali prijedlog e, dajući mogućnost e, e, da te države ograniče uvoz ovih sorti, ali to je odbijeno. Što vi ste rekli da bismo trebali odbaciti odluku odobrenje gdje nemamo odluku stalnog odbora. Međutim, pozivam vas na raspravu i diskusiju koja je pozitivna, koja će naći pozitivno rješenje o ovog e, problema e, veće demokratičnosti. Komisija e, nema razloga da povuče ovu odluku u načelu. odluke parlamenta uzimamo na, u obzir Odgovorit ćemo na sva pitanja koja ste postavili i nadam se da ćemo ukloniti bar neke od vaših sumnji. Hvala. Hvala lijepa. Hvala, time zaključujemo raspravu o genetski modificiranim organizmima, a sutra glasujemo u okviru odbora ENVI. Za danas je to to. Dnevni red za sutra imamo koji je usvojen i sastanak počinje u 9 sati ujutro. Vidimo se tada. Dakle, prvo imamo sastanak koordinatora, a naša sjednica počinje u 10.15, odnosno tada počinjemo s glasovanjem. Ugodnu večer.